pitanje, rodna dimenzija trgovine ljudima. Izvrno je ovo pitanje sastavi odbor FEM. Gospođa Bijerda ima riječ na pet minuta. Hvala i zahvaljujem također komisiji. Kao jedna od e, izvjestiteljica o izvješća parlamenta o direktivi protiv trgovine ljudima, e, vrlo mi je drago čuti od vas. Evropska unija postiže dobre rezultate u zaštite žrtava trgovine 2011. godine. Direktiva protiv trgovine ljudima je poslužila kao primjer u svijetu u zaštiti žrtava, budući da ima dobar rodni pristup. Međutim, sama priroda ovoga zločina je takva da je teško dobiti poznane podatke u izvješću Eurostata početkom ove godine. Kaže se da između 2010. i 2012. godine da je bilo više od 30.000 tisuća žrtava koje su registrirane u 28 država članica. 80% njih bile su žene to, e, tu nisu obuhvaćeni brojevi žrtava koje nisu identificirane kao žrtve trgovine ljudima. Premda postoje različite žrtve i premda se drže iz različitih razloga, ne možemo ne uzeti u obzir značajnu rodnu dimenziju ove vrste zločina. 69% identificiranih žrtava su bile žrtve seksualne eksploatacije, a 95% njih su bile žene. Ove brojke nam govore o tome da bez obzira koliko Evropska unija dobro e, postiže dobre rezultate u ovom području, ne možemo se s time zadovoljiti. Ovi zločini su grubo kršenje ljudskih prava, međutim to je izuzetno profitabilno za krijumčare ljudima. Mi moramo i dalje budno pratiti što se događa. Zašto onda toleriramo nedostanak, izostanak angažmana nacionalnih vlasti? Kako to da ih se, se od njih ne traži da podnesu brojke. Neke države članice su mnogo toga postigle i rješavaju ovo pitanje, dok druge još moraju provesti u cijelosti direktivu i zapravo kaskaju u tome. Što će još biti potrebno kako bi poduzele potrebne mjere na koje su se njihove vlade obvezali kako bi uistinu e, pokrenule kazneni progon protiv počinitelja koliko će ovi ljudi koji se tako prode morati čekati da se zadovolji pravda. Dokazi e, govore o tome da je trgovina ljudima pitanje koje građani Europske unije žele da se riješi i to kroz koordinirane e, aktivnosti. Kada se pita ljude e, što treba biti prioritet, trgovina ljudima je jedan od prioriteta. S obzirom da je riječ o kaznenim djelima sa prekograničnom dimenzijom, Počinite se mogu kazniti samo ako se bude surađivalo između svih zemalja. Komisija mora brzo predložiti strategiju za razdoblje nakon 2016. godine za iskorjenjivanje trgovine. E, iščekujemo u parlamentu vaš prijedlog kako bismo mogli e, s vama raditi na suzbijanju te pojave. Komisija se također mora pobrinuti da prati i provodi direktivu, provođenje direktive e, protiv e, trgovine ljudima u svim državama članicama. Nadam se da će e, i doprinos parlamenta biti odlučujući u tome. Žrtve su ranjive i potrebna im je bolja zaštita, međutim to ne možemo učinkovito postići ako ne znamo kakva je točno situacija u svakoj pojedinoj državi članici. Isto tako je bitno imati na umu sljedeće kada razgovaramo o migracijama i krijumčarenju ljudima. Trebamo biti svjesni da je trgovina ljudima uistinu nešto čime se grubo krše ljudska prava. Povjereniče, mi ćemo rado e, s vama surađivati u predstojećem razdoblju na suzbijanju ovog, ovih zločina. Hvala lijepa. Pozdravljam povjerenika. Gospodin Navramopoulos, imate riječ. Hvala lijepo. Uvaženi kolege zastupnici, na samom početku želim zahvaliti gospođi Berder što je poduzela ovu inicijativu i što je postavila pitanje. Prije svega želim zahvaliti svima vama na vašem ustrajnom interesu za suzbijanje krijumčarenja ljudima. Na taj način je to jedan od prioriteta u radu Europske unije. Treba jasno reći da se ovdje radi o prodaji i kupnji ljudi i njihovih usluga. Trgovina ljudima izričito je zabranjena u povelji o temeljnim pravima Europske unije, a suzbijanje trgovine ljudima znači poštivanje tih prava. Istovremeno, riječ je o teškom obliku organiziranog kriminala, što je također navedeno u ugovorima. Ova kaznena dijela ne bi mogla postojati kada trgovci ljudima ne bi ostvarivali veliku dobit kroz različite oblike eksploatacije. Želimo li spriječiti povećanje broja žrtava, moramo pratiti tijek novca u zakonskom i nezakonskom toku. Trgovina ljudima sada je sastavni dio Europske agende o migracijama kao i evropske sigurnosne agende. Uistinu riječ je o pojavi koja se jasno može dovesti u vezu sa brojnim politikama unutar izvan Europske unije. Podaci Eurostata pokazuju da je od 2010. do 2012. godine u 28 država članica registrirano 30.146 žrtava trgovine ljudima. 80% njih su bile žene, a 70% trgovaca ljudima su muškarci. 16% registriranih žrtava su djeca djevojčice i dječaci. Ovi podaci pokazuju da je najrašireniji oblik eksploatacije upravo seksualna eksploatacija. Dakle, u iznosu od 69% žene i djevojčice e, su najveći dio žrtava tog oblika eksploatacije, više od 95%. E, više od 1000 djece žrtve su trgovine radi seksualne eksploatacije. Dakle, ovi podaci jasno govore o snažnoj rodnoj dimenziji kada je riječ o fenomenu trgovine ljudima. Htio bih jasno reći sljedeće. Evropska unija je prepoznala da je trgovina ljudima strukturni oblik nasilja nad ženama. Ona ozbiljno ugrožava sposobnost žena da uživaju svoja prava i slobode ravnopravno s muškarcima. Rodna dimenzija bitna je u svakoj fazi postupka krijumčarenja ljudima. Kroz veću izloženost trgovini ljudima, kroz poticanje eksploatacije i utjecanja na djelotvornost pomoći. Ponosno ponosom mogu reći da je Europska komisija mnogo toga učinila. Moje službe i dalje ambiciozno rade na suzbijanju ovog fenomena. Mi imamo sveobuhvatan pravni okvir sa politikama koji se temelji na direktivi Europske unije za suzbijanje trgovine ljudima i radimo na suzbijanju trgovine ljudima. Direktiva za suzbijanje trgovine ljudima e, se zasniva na, dakle usmjerena je posebno na žrtve i osjetljiva je prema djeci. Rok za prijenos ove direktive istekao je 2013. godine 6. travnja. Bez odgode, bez danjeg odlaganja, Europska komisija kao čuvarica ugovora pokrenula je postupke i mogu vas izvijestiti da je do danas 25 država članica službeno izvijestilo komisiju da su u cijelosti prenijeli ovu direktivu u nacionalni pravni poredak. Samo dvije države članice još nisu dostavile tu informaciju komisiji. Moje službe trenutno analiziraju podatke koje smo dobili od država članica i nećemo okljevati da poduzmemo sve potrebne mjere kako bi se europsko pravo u potpunosti provodilo na nacionalnoj razini. Evropska komisija će e, sljedeće izvješće podnijeti Evropskom parlamentu i vijeću. Kao prvo, 2000 2016. godine imat ćemo prvo izvješće Europske unije o napretku postignutom u rješavanju trgovine ljudima e, temeljem članka 20. direktive države članice i civilno društvo u platformi civilnog društva Europske unije dostavili su e, podatke koordinatoru Europske unije za suzbijanje trgovine temeljem članka 20. i e, moje službe rade na izradi tog izvješća. Ovo izvješće će obuhvatiti i rodnu dimenziju kao i sve ostale relevantne aspekte za ovu problematiku. Drugo, Europska komisija će predati jedinstveno izvješće temeljem članka 23. direktive tijekom 2016. godine. U ovom izvješću ćemo iznijeti analizu mjera država članica e, koje su one poduzele kako bi ispunile zahtjeve direktive za suzbijanje trgovine ljudima. Isto tako će se izraditi analiza međunarodnog prava posebno za one koji, e, posebno vezano za one koji koriste ove, ovaj sustav. Ako bude potrebno, izneće se i drugi druge preporuke. Dakle, ovdje će se posebno staviti naglasak na rodnu dimenziju i posebno na mjere za smanjivanje potražnje e, i za suzbijanje svih oblika eksploatacije. Direktiva Europske unije navodi pravnu obvezu da se smanji potražnja koja potiče eksploataciju, uključujući i razmatranje kriminalizacije onih koji koriste usluge žrtava trgovine ljudima. Isto tako e, postoji direktiva u kojoj već su sadržane odredbe o kriminalizaciji E, onih koji se koriste e, uslugama žrtava koje su državljani trećih zemalja. Mi smo naručili jednu studiju o rodnoj dimenziji trgovine ljudima i to smo zatražili od jedne priznate akademske institucije e, kako bismo analizirali rodnu, rodnu dimenziju trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i mjere e, koje treba poduzeti kako bi se smanjila ta eksploatacija. Ta je studija također uzela u obzir sljedeće. Uzela u obzir preporuke parlamenta u rezoluciji iz drugog mjeseca 2013. E, godine seksualnoj eksploataciji i prostituciji te utjecaju na rodnu ravnopravnost. Ova studija će biti dovršena do kraja godine. Strategija Europske unije za suzbijanje trgovine ljudima e, primit će se kraju 2016. godine, 2015. godine. Kako je navedeno u Agende za sigurnost i agende za migracije, mi ćemo usvojiti jednu strategiju za razdoblje nakon 2016. godine, pritom ćemo se konsultirati sa svim dionicima i uvjeravam parlament da ćemo vas informirati o danjem razvoju događaja. Rodna dimenzija mora biti prisutna u našem pristupu za razdoblje nakon 2016. godine. Dame i gospodo, uistinu je od ključne važnosti da nastavimo postizati dobre rezultate radi žrtava, ali isto tako i radi naše djece i budućih naraštaja. Hvala lijepo na pozornosti. Hvala vama, povjereniče. Bilo mi je vrlo drago čuti da možemo poduzeti neke konkretne mjere kako bismo izbjegli e, izloženost žena u ovoj situaciji. Mislim da to je vrlo važan zadatak. Sada možemo nastaviti da imamo sada riječ predstavnicima klubova zastupnika. Kolegica Koraca Bilt u ime kluba zastupnika Europskih pučana. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala povjereniče. Trgovina ljudima je novi oblik ropstva. Podaci koje ste spomenuli u istinu su zapanjujući, a ljudske priče su uistinu dirljive. Mi podržavamo vašu odlučnost da se pridržavate rodne dimenzije. Mi smo uvjereni da je to jedan ozbiljan oblik organiziranog kriminala s prekograničnom dimenzijom. Na taj način bi tome trebale pristupiti sve države članice. A ova mreža zahtjeva zajednički europski odgovor, e, suradnja u pravosuđu, suradnja sa Europolom, Eurojustom i Frontexom. Uistinu je trenutak da se prekine sa nekažnjivostom. E, ovi kriminalci ne smiju, se, ne smiju imati utočište nigdje u Europi. Apeliramo na vas, povjereniče, da brzo predstavite izvješće o e, provedbi koja će uključiti jasnu rodnu dimenziju. Kao što ste rekli, seksualna eksploatacija je jedan od glavnih uzroka trgovine ljudima. No, bitno je zaštititi žrtve, posebno žene i djevojčice. Kao što ste rekli, treba smanjiti potražnju i treba također staviti odgovornost na korisnike njihovih usluga. Velika većina žrtava i dalje su žene i djevojčice i sve više ima i migranata među njima. Prema tome, vaša nova strategija za suzbijanje trgovine ljudima mora imati jasnu rodnu dimenziju. Treba kriminalizirati, treba isto tako ući u trag novcu naš klub zastupnika i dalje će biti odlučen za odlučan da se provodi nulta tolerancija prema trgovini ljudima kako bi ljudska prava i dalje bila na dnevnom redu. Niko ne smije biti žrtva eksploatacije na putu prema sigurnosti prema Europi. Hvala. Sada u ime kluba zastupnika socijalista kolegica Hannibal. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice i ja pozdravljam ovo što je rekao povjerenik. E, moramo djelovati osobito e, kako bismo osigurali da se e, odgovornost, da odgovornost snose korisnici usluga E, i vrlo je važno da pritom surađujemo u cijeloj e, Europskoj uniji i da e, budemo svjesni novih taktika trgovaca ljudima što je nova vrsta robstva. Mislim da je to važno. Ja ovdje predstavljam London koji je <coughs> jedna od važnijih destinacija za trgovce ljudima. Ja vjerujem da će pitanje trgovine ljudima biti važna tema rasprave i u razdoblju koje je pred nama i mi se tim pitanjem moramo baviti, to je europski problem i ja vjerujem da su i rješenja za taj problem europska. Hvala lijepa. Sljedeća riječ ima gospođa Björk. Cijenjeni gospodine povjereniče, drago mi je što čujem da ćete se će e, baviti i pitanjem potražnje. Tko e, su oni koji su dio te potražnje, naravno svodnici i ljudi, muškarci koji kupuju seks. Kao što je i prošlogodišnje izvješće naglasilo, nordijski model je tu bio vrlo učinkovit e, jer se upravo Eh, koncentrirao na eh, bavljenje korisnicima ovih usluga. Dakle, što trebamo učiniti do sada? Nije učinjeno dovoljno. Pročitala sam jednu studiju koja je međutim eh, ta studija nije bila dovoljno dobra jer, istra, znanstvenici koji su je izradili nisu bili e, prvoklasni. Mislim da je bitno da možemo još puno toga učiniti kako bismo suzbili trgovinu ženama i djevojčicama u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Sljedeća riječ ima gospođa Burs. E, sloboda kretanja među zemljama članicama omogućuje ovaj kriminal bez obzira jesu li žrtve muškarci ili žene oni nemaju mogućnost na nijednoj granici e, za kontrole i provjere e, vlada ujedinjene kraljevine ističe da to pomaže bandama koje trguju ljudima. U izvješću iz 2014 kaže se da je slobodno kretanje unutar Europske unije da ga e, organizirani kriminal iskorištava e, u svojoj trgovini uključujući i trgovinu ljudima. E, Europol priznaje da je slobodno kretanje ljudi i roba Uh, unutar Europske unije uh, smanjuje mogućnosti otkrivanja tih trgovaca. Uh, većina tih žrtava su žene, to je doista šokantan postotak. Međutim, mi se ne trebamo brinuti samo o rodnoj dimenziji moramo poduzeti korake kako bismo ovaj e, e, zločin onemogućili i moramo kazniti počinitelje i to na takav način da e, to spriječi buduće počinitelje. To je jedini način da se ova vrsta novog robstva spriječi u budućnosti. Hvala lijepa. Gospođa Bizoto je sljedeća govornica. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Kada govorimo o ovoj važnoj temi, a nazočno je samo 15 zastupnika u dvorani, to je ponižavajuće ne samo za mene nego i za Europski parlament. Trgovina ljudima potpuno je neprihvatljiva. Europska unija, e, međutim, prema tom problemu ponaša se e, licemjerno mnogo toga se govori samo da bismo e, zadovoljili svoj, svoju savjest govorimo o velikom broju migranata u Europi veliki dio njih e, prešao je sredozemno more i mnogi od njih pritom su izgubili svoje živote milijuni ljudi odlaze iz Afrike, ali mi ne želimo da e, stanovništvo napusti Afriku. Dopuštamo trgovcima, ljudima da organiziraju e, te taj e, odlazak, moramo tome stati na kraj. Gospođo Bizoto, imamo plavi karton, da li ćete odgovoriti na pitanje? Da, izvolite. E, da li se slažete sa mnom da je taj užasni zločin o kojem ovdje govorimo, a za mene je to e, vrlo šokantno, slažete li se sa mnom da je najrazumniji način da se počnemo nositi s tim problemom da su granične kontrole? Gospođo Bizoto? Da, bez sumnje moramo imati granične kontrole, ali ono što moramo izbjeći je da ilegalni migranti uopće odlaze iz svojih zemalja. Ne možemo primiti sve. Moramo e, zaštititi Afrikance u njihovim zemljama ne bismo trebali pomagati Afrikancima da napuste Afriku, trebamo, im pomoći u Africi. Gospođo, vi ste bili na popisu govornika i već ste imali priliku govoriti, ne mogu vam dati još jednu priliku da postavite pitanje. A sada riječ dajem, dajem gospodinu Fontulisu. Dame i gospodo, uopće nema sumnje da je trgovina ljudima užasna pojava i mora naši napori da taj fenomen ne samo ograničimo nego da ga potpuno dokinemo moraju biti e, konstantni. Žene su najviše pogođene tim užasnim e, kriminalom i veliki broj slučajeva e, pokazao je da su čak i neki dužnosnici e, bili uključeni u taj organizirani kriminal. Ne možemo se samo zadovoljiti lijepim riječima, moramo e, doista raditi kako bi na nacionalnoj razini zakonodavstvo nije bilo primijenjeno i kako bi se spriječila trgovina ljudima. Naravno da kazne e, za one koji su uključeni u taj kriminal moraju biti e, oštre, a tu govorimo o trgovini e, ženama i bilo i, i ljudskim bićima općenito bilo kojeg spola. Hvala lijepa. Sada riječ dajem gospođi Hed. Hvala lijepo. Moramo biti svjesni činjenice da je ovo jedan zločin koji ima snažnu rodnu dimenziju i da na drugačiji način utječe na muškarca, drugačije na žene. naj, um, najčešći oblik trgovine ljudima je radi seksualne eksploatacije, a žrtve su uglavnom žene i djevojčice koje se prodaju i kupuju a to e, ti trgovci uglavnom su muškarci. Ne možemo više okljevati pred ovakvim oblikom eksploatacije ljudskih bića. Došao je trenutak da komisija poštuje svoje obećanje da uistinu analizira provedbu direktive iz 2011. godine u državama članicama. Treba odlučno djelovati, to je najmanje što možemo tražiti. E, naime, trgovina ljudima uistinu je najstrašniji oblik e, zločina u naše dobe koje uništava živote žene i djevojčice. Sada uistinu e, treba krenuti u, treba početi djelovati. Hvala lijepa. Sljedeća riječ ima gospođa Zuber. Najnoviji podaci Eurostata E, odnose se na 2012. E, pogoršana ekonomska situacija u nekim zemljama Europske unije pogoršala je situaciju, a situacija je sve gora i u nekim zemljama izvan Europske unije s druge strane Sredozemnog mora. većina žrtava trgovine ljudima su žene, djevojčice. To se ne može poreći brojke to potvrđuje. 96% žrtava seksualne eksploatacije su žene. E, Konvencija UN-a o trgovini ljudima uspostavlja direktnu vezu između trgovine ljudima i eksploatacije žena. Ako zaustavimo eksploataciju prestaće e, trgovina moramo se e, koncentrirati na one koji hvala lijepa sada riječ ima gospođa auto na jednu minutu e, hvala lijepa na sredozemnom moru vidimo smo svjedoci užasnih slučajeva trgovine ljudima veliki je broj slučajeva za koje nikad ne saznamo e, ženama se trguje čak i e, kad su e, trudne i u posljednjim mjesecima trudnoće što znači da će dijete roditi negdje na putu ili kad stignu u na primjer Italiju a mnoge umru na tom putu na tisuće trgovaca ljudima bavi se tim e, tom vrstom kriminala to je značajan značajan, značajan dio njihovih prihoda e, dakle to je doista užasna vrsta originalnog, organiziranog kriminala što možemo učiniti kako bismo ga e, suzbili moramo poduzeti nešto kako bismo E, spriječili one koji profitiraju od tog užasnog zločina. Hvala lijepa. Sljedeća govornica. Ispričavam se. Riječ dajem gospođi Forenza. Gospođo Forenza, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Mislim da je vrlo važno da pozovemo komisiju da osigura da se djelovanje zemalja članica na odgovarajući način nadzire. Mi, Europski parlament, moramo e, djelovati učinkovitije kako bismo osigurali da pravo žena e, da postanu dio naše politike pitanje obrazovanja e, o čemu se govorilo u ovom domu jučer e, usko je povezano sa ovim o čemu sada raspravljamo bitno je da žene dobiju dobro obrazovanje Veliki dio, veliki postotak žrtava trgovine ne, ljudima su žene, ali što je sa korisnicima e, to su pretežno žene. Ne možemo žrtve trgovanja ljudima gledati samo kao na tijela. To su žene, to su ljudska bića. Hvala lijepa. Sljedeća govornica, gospođa Kuneva. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ovo je e, problem koji je vrlo uznemiravajući. E, postoje izvješća o tome da su e, žene koje rade u kućanstvima također djelomično žrtve trgovine ljudima. Korisnici njihovih usluga također su doprinose ovom užasnom fenomenu. Što komisija čini kako bi zaštitila ove osobe? Većina njih su žene. E, opet smo u zaostatku i kaskamo za e, situacijom umjesto da primjenjujemo mjere kako bismo suzbili ilegalnu trgovinu ljudima. Naravno, zemlje članice su također odgovorne. One dopuštaju da se da politike Europske unije budu ono što one jesu e, licemjerne i e, kontradiktorne. Europska unija mora vrlo oštro e, reagirati i kažnjavati sudionike u trgovanju ljudima, također i e, zatvoriti granice i zatvoriti kanale za ilegalnu imigraciju. E, žao mi je, ali Europska unija je nažalost doprinijela procvatu trgovine e, ljudima je li sada prekasno da se time pozabavimo to je pitanje koje si moramo postaviti moramo odmah e, provesti reviziju mjera koje su usvojene što se tiče imigracije za period do 2016. i e, moramo ostvariti koheziju među zemljama članicama što se tiče našeg e, primjene europskog zakonodavstva kako ne bismo e, bili samo svedeni na promatrače tog užasa kojeg smo svjedoci e, govornice prekinuta e, time smo završili sa ovom ovim krugom rasprave a sada smo došli do spontanog javljanja za riječ. Morate se pridržavati, međutim, vremenskog ograničenja. U protivnom ću prekidati govornike. Dakle, vrijeme je ograničeno na jednu minutu. E, riječ ima gospođa Komodini. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, odajem priznanje komisiji na djelovanju protiv e, trgovine ljudima. Međutim, djelovanje mora biti učinkovitije i od strane zemalja članica. Moramo e, zaštititi žrtve i otkrivati e, kriminalce koji trguju ljudima. Također se ta trgovina se, za tu trgovinu upotrebljava se i internet žrtve e, trgovine ljudima dolaze u kontakt sa djelatnicima i moram im se osposobiti da ih prepoznaju. Hvala lijepa. Riječ sada ima gospođa Mici. Trgovanje ljudima e, velik je problem jer tisuće ljudi se prodaju po Europi i rade u nedostojnim uvjetima. Također dolazi do prodaje organa i cijelog niza drugih zločina. Problem se povećava i dok mi ovdje govorimo žene i djeca gube svoje živote na najnedostojanstveniji način. Ovo je problem koji nije prihvatljiv, već je to jednostavno moderni oblik robstva koji ide protiv svih zakona čovječnosti i ljudskih prava. Zbog toga bih pozvala komisiju i sve države članice da doista zauzmu oštr stav prema ovome i da imaju u vidu rodni problem u ovoj problematici. Najveće žrtve su žene i djevojčice. To ne može biti prihvatljivo. Zahvaljujem. E, gospodin Marija, sljedeći ima riječ. Hvala vam. Trgovina ljudima i nezakonito transportiranje ljudi je ozbiljan zločin koji mora biti kažnjen. Danas je uz migrante i izbjeglice i selitbe do kojih je došlo doista postalo značajno i moramo se nositi sa e, koji su zapravo vrlo aktivni u Turskoj danas jer nije moguće da jedan milijun izbjeglica e, iz Sirije došao preko Mala Azije na Grčke otoke sami. Tu su bili uključeni e, trgovci ljudima. Ja sam na otoku Samos ovo ljeto vidio tisuće izbjeglica, e, a sa turske strane nisam vidio niti jednog jedinog izbjeglicu. Zbog toga što je krijumčarenje tih osoba vrlo, vrlo e, organizirano, dobivaju brodove, pojase za spašavanje, šatore. Dakle, potrebno je organizirati jednu misiju koja će se baviti ovim pitanjem. Hvala.

Hvala. Raspravljamo jedan pradavni problem, ropstvo i spolno iskorištavanje. U ljudu gdje očeni ljudi migriraju u ogromnim brojkama, to je idealno okruženje za trgovce ljudima. Imamo obvezu pozabaviti se ovim pitanjem, potrebne su nam stroge granične kontrole, potrebne su nam teške kazne za trgovce ljudima. Također nam je nužna suradnja između suverenih nacionalnih država koje će se boriti protiv ovog međunarodnog kriminala. Istina je takva da vladavina prava, međunarodnog prava, nešto što se bolje i lakše provodi s učinkovitim graničnim kontrolama. Dakle, imamo obveze prema ovim ljudima, prema damama, djecama kojima se trguje i moramo činiti što god možemo kako bismo zaštitili njihovu slobodu i omogućili im bolju budućnost. Hvala. Zahvaljujem. Jer riječ ima gospodin Polčak. Hvala predsjednice. Naravno, slažem se da ovo užasavajuće ponašanje naspram žena, kao što su moje kolege već spomenuli, e, mora biti osuđena, bez obzira radili se o trgovini ženama, prostituciji, to je jednostavno moderno e, robstvo e, i krimčarske mreže, iskorištavanje online, to su sve užasavajuće stvari. No, s druge strane, ljudi govore o europskoj solidarnosti, solidarnosti naspram migrantima. Jutro sam bio iznenađen e, vidjeti rezultate glasanja o izvješću Keller. Iznenadila me upravo ti isti kolege nisu podržali izvješće. Čak i neke kolegice iz mog vlastitog kluba koje govore o europskoj solidarnosti nisu podržale izvješće. Dakle, kada govorimo o licemjerju, kako itko može pozivati na europsku solidarnost, a kao žena ne podržava ono što je nužno učiniti kako bi se pomoglo onima koji su žrtve trgovine ljudima. Doista mislim da je ovo za svaku osudu. Zahvaljujem zastupnica Grapini. Zahvaljujem predsjednice, povjereniče, kolege. Moramo priznati da nemamo jasne statistike o trgovini ljudima i kao što je izvjestitelj rekao, zapravo su brojke mnogo više od onoga o čemu mi govorimo, jer žrtve su naravno u strahu, boje se o tome govoriti. I tu moramo, gospodine povjereniče, djelovati Tu moramo vidjeti na koji način nadziramo situaciju, ali i pronaći rješenja kako bismo zaštitili žrtve. Naravno, praćenje toga je nužno, ali nije dovoljno. Moramo pronaći rješenja za uzroke toga. Potrebne su nam čvrste mjere i sankcije za one koji pripomažu trgovini ljudima. To je zločin i potrebne su nam nove mjere da bi se ovaj oblik nasilja priveo kraju. Vraćamo se robstvu, iskorištavanju žena i možda nam povjereniče e, možete reći koje države članice vas još nisu obavijestile o provedbi zakonodavstva. Hvala. Zahvaljujem gospodin Škripek. vážená pani predsedkyňa pán komisár áno obchodovanie s ľuďmi predstavuje hrubé porušovanie základných. hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Trgovina ljudima je povreda temeljnih ljudskih prava, ali moramo uzeti u obzir i nove vrste trgovine ljudima, na primjer e, e, kupovanje e, usluga žena koje iznose djecu umjesto njihovih majki. E, ne smije se, e, to, je nedopustivo nadalje, ne smije se trgovati organima e, djece, abortirane djece. Ja sam protiv bilo kakve financijske podrške takvim pojavama E, mi ne smijemo zatvarati oči pred tim pojavama u civiliziranoj Europi e, ne smije biti takve vrste pojava e, povreda ljudskih prava. Zahvaljujem sljedeći govornik. Hvala vam dame i gospodo. Gospodine Franculika. Gospođo Post najprije ima riječ. Hvala lijepo. Da sam ja žrtva trgovine ljudima, mislim da se ovdje ne može govoriti o jednom kaznenom djelu nego o više aktivnosti koje, koje idu na štetu žrtve. Prijedlog komisije je dobar, ali to isto tako zahvitiva i praćenje daljnje situacije i primjene zakona u državama članicama. Osim toga, u slučaju kada je riječ o opetovanom silovanju, mora postojati mogućnost da se to prijavi i da policija žrtvu smatra vjerodostojnom. No možda to nema svatko hrabrosti za to. I tu bi trebale postojati mogućnosti da se dobije trajna dozvola boravka za žene migrantice koje su žrtve tog novog oblika ropstva. Zastupnik Franzulika. Ispričavam se, nisam dobro čuo tko je bio na redu. Hvala vam. Trgovina ljudima, dame i gospodo, ozbiljno je kršenje temeljnih prava i ozbiljan oblik organiziranog kriminala protiv kojeg se moramo boriti svim sredstvima muškarci, žene, djevojčice, dječaci kojima se trguju u različitim okolnostima trebaju podršku koja je prilagođena njihovom spolu. Zbog toga moramo inkorporirati jasno rodnu perspektivu ovome i dati prioritet žrtvama, trgovine ljudima i njihovim potrebama. Naš pristup koji se temelji na ljudskim pravima mora se usredotočiti na žrtve trgovine i onemogućiti potražnju za sve oblike e, trgovine ljudima uključujući ovaj najuobičajeniji, najčešći oblik, a to je spolno zloupotrebljavanje. Dakle, za to je nužan angažman svih relevantnih dionika, a države članice u tu svrhu moraju poštivati rokove u prijenosu zakonodavstva i komisija što prije se mora pobrinuti procijeniti kako se provode mjere u pojedinim državama članicama. Hvala. Zahvaljujem. Ovime završavamo spontano javljanje za riječ, a sada riječ dajem gospodinu Avramopolisu. Povjereniče, izvolite. Hvala. Počet ću s nečim općenitim. Vidim da neki uvaženi zastupnici koriste svaku priliku da napadaju najveća, možda najveće postignuće Europske unije, a to je sloboda kretanja u Europi bez unutarnjih granica. Ponovit ću da je Schengen jedan sastavni dio rješenja, a ne problem. Schengen nije problem i potpunim korištenjem primjenom šengenskih pravila možemo biti učinkoviti u boljoj kontroli i nadzoru naših granica. Pozbavimo se sada našim pitanjem. Poštovani kolege, zahvaljujem vam na ovoj raspravi. Bila je kratka, ali doista suštinska. Očito e, dijelimo isto stajalište. E, rodno pitanje u trgovini ljudima je nešto što se u potpunosti treba uzeti u obzir reći ću to jasno, trgovina ljudima je zločin protiv ljudskih prava kao što je izraženo u Europskoj povelji ljudskim pravima. Još uvijek postoji velik broj žrtava trgovine što je neprihvatljivo. Gospodin Bjork, kao što dobro znate, kriminalizacija korisnika usluga koji svjesno koriste žrtve trgovine ljudima smatra se e, jednom od mjera da se smanji potražnja u našoj direktivi protiv trgovine ljudima. Direktiva također potiče države i članice da razmotre mjere za kriminalizaciju korištenja ovih usluga e, kada se zna da se radi o osobi koja je žrtva trgovine ljudima. To znači da direktiva ne obvezuje države članice da kriminaliziraju korisnike usluga e, žrtava koje svjesno vrše ova djela. Samo obvezuje države članice da razmotre mogućnost kriminalizacije što neke i čine. Ali kao što sam rekao, radimo na načinima da se smanji potražnja. Europska unija već je poduzela e, snažne mjere i moramo procijeniti svoja postignuća s obzirom da privodimo kraju e, svoju strategiju protiv trgovine ljudima. U potpunosti sam otvoren za razmjenu stajališta o usvajanju nove strategije u nadolazećoj godini. Hvala.